Prelazimo sada na glasanje o podnesenom prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja komisiji. Ovo se glasanje odvija u obliku poimeničnog glasovanja. Treba nam kvalificirana većina i dvije trećine podnesenih glasova. Molim vas uzmite sva mjesta. i pripremite se za poimečno glasovanje. Otvaram glasovanje. Ja, pite bitte sehr. Oprostite. Da, izvolite. Under the Sukladno poslovniku ne, ne bi se smjelo pokazivati zastave u parlamentu, a imamo čitav eh, niz nacionalnih zastavica tamo. Možete li zamoliti kolege da ih maknu, jer inače bismo se i mi mogli poslužiti istim pravom. Prema poslovniku isto tako ne biste trebali imati zastave pred sobom na vašim mjestima, onda molim vas pakirajte vaše zastave. U redu. Glasanje je završeno. Stoji jedan pozitivnih glasova, 461 negativnih glasova, 88 suzdržanih. S time se prijedlog odbacuje.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 Und was ist die Ankündigung? Dame i gospodo, imam jedno priopćenje. Konferencija predsjednika je na sastanku 27. studenog 2014. godine prema e, članku 42. E, nakon savjetovanja sa odborom LIBE imenovanje gospodina Giovanni Butarellija za europskog nadzornika podataka kao i gospodina